Uh, Dobar dan. E, možemo početi, imamo pun dnevni red. I, e, e, nešto bih rekao sa stanka koordinatora. Služuju svojim materijalnim jezikom polskim. koje su odluke donijeli koordinatori. Ej, pričekat ću još nekoliko trenutaka da stavite slušalice na uši. Donijeli smo odluke o imenovanju i preradi novog izvješća o ulozi u institucija Europske unije u ovoj raspravi radilo se o tome da odbor regi je izjavio izrazio želju da izradi izvješće, no postupak je još otvoren. izvjestitelj za provedbu povelje je se javio i koordinatori su se negativno izrazili o nacrtu koji je podnio odbor Libe i nakon e, razgovora sa izvjestiteljem u sjeni, odnosno sa suradnikom zahtjev o njemu su govorile različiti klubovi u skladu sa svojom praksom i e, sa uzom u svojim e, strankama što se tiče načela koje vrijede za Europski parlament u ovome području. Zatim se radilo o daljem radu o kolegijalnoj suradnji koju treba, suradnje koju treba nastaviti u ovom odboru između svih eh, klubova zastupnici šuplin Breso i eh, ovdje prisutni su bili ti koji su dali osnovne informacije i onda su će to nastaviti preko svojih izvjestitelja u sjeni u klubovima. Zatim se radilo o, govorilo o sjednici odbora AFKO 23. travnja kada je e, odlučeno da se 23.6 u 15 sati pozove potpredsjednik komisije Franz Trimermans i ja vas pozivam sve srdačno da dođete u što većem broju kako bi e, bilo prisutno što više zastupnika jer radi se o cijeloj paleti tema kojih ćemo se dotaknuti i zastupnik Šupflin je pojasnio kako će se odbor postaviti prema našem izvješću o Europskoj građanskoj inicijativi. Evo toliko o odlukama na sjednici koordinatora. Sada prelazimo na točku 8. E-demokracija u Europskoj uniji. Potencijal i izazovi. Tu je došlo do prvog prave razmjene mišljenja u travnju smo imali prvu razmjenu mišljenja kada je prvu verziju dokumenta kolega eh, Hauregi predstavio. Rasprava je bila iscrpna. I E, dalje smo radili na tom radnom dokumentu. E, drugi put e, smo imali raspravu istodobno. Htio bih reći kako će to vremenski izgledat 29. rujna. Na rasporedu je je e, nacrt mišljenja koji ide u, na prevođenje. 13. listopada je rok za ulaganje mandmana. Zatim će doći do rasprave o amandmanima, a 11. studenog a onda je glasovanje 5.12.2016. Tako izgleda vremenski raspored i e, time bih prepustio riječ kolegi Hauregiju kako bi nam predstavio izvješće. Izvolite kolega, imate riječ. Hvala lijepa. Rekli ste da je ovaj e, dokument već e, predstavljen. To je e, kratak dokument jer mora poštivati ograničenje po broju riječi, odnosno stranica. To znači da manje više prvi nacrt e, dobiva nekakve izmjene na koje ću se odmah osvrnuti. Ja sam se e, ja sam se potrudio da ugradim vaše primjedbe nakon prve razmjene. E, prvi nacrt mišljenja bit će formalno objavljen u rujnu, zatim imamo rok za podnošenje amandmana u listopadu i na kraju godine se može glasovati i o izvješću. Htio bih se dotaknuti onoga što ste rekli što se tiče uvodnog dijela dokumenta Mm, tu su navedene e, politički razlozi, razlozi političkih kriza, e, e, poveznita sa gospodarskom krizu, mm, ideološki podloga ove krize i na prijedlog kolege Preda to sam izbrisao jer to nije bitna tema ovog izvješća iako naravno to se tako može interpretirati. Ali e, moja dužnost e, je da postignem, nađem konsensus o ovom dokumentu i stoga sam e, skratio ovo, ovo pojašnjenje, dakle političko pojašnjenje krize. Ali već sam, ipak sam krenuo te udaljenosti od običnih građana tu postoje e, različiti e, razlozi zašto je to tako. To je bila moja prva mm, primjedba, zatim e, tu sam kao drugo uzeo u obzir primjedbu kolege Barbare Spinelli s obzirom na talijansku e, deklaraciju o internetskim pravima iz srpnja 2015. I e, to je e, bitna poveznica jer želimo postaviti poveznicu između demokracije i internetske povezanosti. Ja sam um, izbrisao uh, primjedbe o uh, zlouporabi uh, određenih um, mogućnosti koju možda mogu počiniti lobby ili ostale skupine koje dakle internet mogu zlorabiti u svoje svrhe. Ja sam to učinio sa najboljom voljom. Možda to može izazvati e, kontroverze i može biti i to da neke skupine takvu vrstu komunikaciju, e, neke skupine mogu ekscesivno koristiti i zato sam to izbrisao. Onda su neke kolege i kolegice E, sugerirale da uzmem u obzir prijedloge e, što će biti budućnost daljnjeg dokumenta. Rekao bih da je e, izvješće otvoreno, tu je imao prijedlog opet kolega preda. To nije e, bitno samo za evropske institucije, već i za nacionalne parlamente, jer to je dokument, odnosno tema koja ima široki raspon i nema granica pri uporabi, odnosno primjeni ovih preporuka. Mm, to se može odnositi i na evropsku, ali i na nacionalnu razinu. I tu je kolega Preda je dao svoje prijedloga kolegica Spinelli e, i još jedna druga kolegica su dale svoje prijedloge. Rečeno je da se u obrazovanju e, mora učiniti napredak kako bi se građani osposobili e, da na takav način komuniciraju i sudjeluju jer samo uz dobro obrazovanje mogu premostiti taj alfabetski e, jaz, e, a ne da imamo digitalne analfabete. Dakle, svi e, moraju shladati ovu tehnologiju i tako bi nestao i demokratski jaz. Dakle, mora se nešto poduzeti i u obrazovanju kako bi se naučilo građane da rade s novim tehnikom. Kolegica Renolfi i Spenelli su dali još predloga, predloge koje sam ja uvrstio u tekst e, i to po pogledu e-inkluzije, odnosno e-uključivanja. Kako e, e, prevladati digitalni jaz uz odgovarajuće informatičke instrumente doživljavamo ekspanziju tih informatičkih tehnologija i e, i teško nam ih je zanemariti i moramo ih iskoristiti da bismo poboljšali odnose političara i građana Treba nam pojačana sigurnost e, kod uporabe interneta, posebice u privatnoj sferi. Zatim sam uz obzir i prijedlog Mercedes Breso koji se tiče digitalne tehnike koja se e, rabi kod e, savjetovanja, ali i kod studija utjecaja i to se također može uporabiti na ovim medijima, na prijedlog kolege Šeflina i, kolegica Spinelli Endolfi. Ja sam dodao dodatni članak treba nam i to sljedeće treba nam dodatna interakcija između građana i institucija odnosno predstavnika koji predstavljaju građane komunikacija i tehnologija moraju biti transparentni i moraju dovesti e, do olakšene e, diskusije kako bi se smanjio jaz između e, građana i političara. Na prijedlog kolege Šeflina ja sam uzeo i određene odjeljke koji kažu e, da moramo oprezno postupati korak po korak e, jer e, demokracija sama po sebi je dinamičan proces i provedba tehnika, odnosno informatičkih tehnologija mora biti praćena i moramo oprezno postupati i to sam sve uključio u tekst i e, naravno postavljamo sebi pitanje kako ćemo e, promišljati e, važne, važne posljedice i što, čime bi se moglo rezultirati ovo na čemu danas radimo. Dakle, to je samo radni dokument i to je tako reći prvi nacrt mog izvješća i ja ću uh, uključiti i primjedbe koje ćete mi danas uputiti. Hvala e, od srca na uh, predstavljanju uh, svoga rada. A sada riječ ima EPP. Hvala predsjedavajući. Kao prvo, e, htio bih e, se zahvaliti e, autoru ovog izvješća ponajprije na novoj popravljenoj verziji gdje smo sada dobili detaljne informacije i dokument e, uzima sir e, primjedbe koje su dane prošli put. E, ja se radujem što su uključene upute iz, koje smo dali u prvoj razmjeni mišljenja pokazalo se da pri prvoj raspravi da nije sve obuhvaćeno. Važno je da se dotaknete e, stvari koja je u, u, ovom e, području spominju se platforme Facebook, Twitter i to sve se valja uključiti u politički život, u e-demokraciju. To su nove, oblici mobilizacije. Nisu to samo prazne fraze. Dakle, to su novi oblici koji se ovdje rađaju. I e, politička e, i omogućuju političko sudjelovanje u klasičnom smislu te riječi. Evo, izvjestitelj e, govori o digitalnoj evoluciji. To je e, pojem s kojim bismo se trebali e, suočiti i ovdje na strani pet on govori o zrelosti e-demokracije. i e, spominje digitalni razvoj kojeg se više ne može zaustaviti i on traži prilagodbu naših e, demokratskih sustava novim obrazcima reprezentativne demokracije i preoblikovanje klasičnih oblika demokracije. Ovdje postoji i poveznice između javnog i privatnog interesa. To vidite ovdje na stranici četiri, je i preformulirano i to je meni razumljivije i time sam veoma zadovoljan. Zatim e, e, idu novi načini djelovanja i moram e, reći da e, je pitanje obrazovanja veoma bitno kako bi se e, pojačala digitalna obrazovanost stanovništva. Htio sam još nešto e, reći o studijama koje je E, naručio naš odbore Jedna, jedna studija je e, elektroničko glasovanje. E, građani se sve više sudjeluju u takvom vrsti glasovanja. A ovdje se govori o sudjelovanje na posljednjim europskim izborima. Uspoređuje se sudjelovanje u Belgiji i Slovačkoj. U Belgiji je postotak 90%, a u Slovačkoj je postotak i nešto manji od 20%. I treba dodati da u Belgiji postoji obveza izlaska na izbore. Možda je trebalo Belgiju i Cipar, e, jer i na Cipru postoji obveza izlaska na izbora. E, I u Slovačkoj nema obveze izlaska na izbore. Dobro, možemo razgovarati o, o osnovama, no moram općenito reći da je ova studija vrlo zanimljiva. U, tim više što su ove promjene kod načina glasovanja e, donose i drugčije pojave. E, I ovdje imamo samo jednu zemlju, Estonija ovdje je veliki uzor, e, a onda imamo, imamo u dva primjera izvan Europske unije, to su Švicarska i Norveška ali općenito gledano možemo reći da je ovo je dobra korisna studija i zahvaljujem se autor. Onda imamo e-sudjelovanje. I kako to ovdje izgleda sa platformom za sudjelovanje. to se predstavlja e, u detalje i jedna od najvećih izazova za novo sudjelovanje jeste nezainteresiranost evropskih građana za politiku općenito. I to, s tim se moramo suočiti oči u oči. To je razvoj događaja odnosno fenomen koji se e, pojavio i s kojim se e, treba znati nositi. Hvala. Izvjestitelj, e, hvala. Pani posao Spinelli, bardzo proszę. Grazie Presidente. Ehm, ringrazio il collega Hvala članu za odlični, odličan rad o demokraciji. I hvala što se pozabavao mnogim točkama o kojima smo razgovarali u travnju. Oprostite što se preambula izgubila u tome kako stvari gledaju građani. Kao što sam rekla na zadnjem sastanku, to je slika situacije u ovome trenutku i u tome se ne slažem sa gospodinom Predom. Oprostite, e, e, žao mi je što je radni dokument na koji smo tako dugo čekali nije ažuriran već datira od prošloga travnja. Govorim na temelju staroga dokumenta, ne na temelju ažuriranog dokumenta i stoga bih željela da ovo bude što eksplicitnije i što očitije. Čekamo što će se dogoditi u Ujedinjenoj kraljevini i glasovanju u skladu sa anketama u posljednjih nekoliko dana do Brexit će se dogoditi i Stoga moramo naglasiti vrlo jasno da ovo nezadovoljstvo građana nije stvar samo ljudi u Ujedinjenoj kraljevini, već da se to može proširiti u mnoge zemlje nakon glasanja o Brexitu. Željela bih zamoliti e, izvjestitelja da to napomene u preambuli i da na neki način e, dovede do rješenja u e, dokumentu. Osim u uvodu, ta logika se može uključiti i kasnije u drugim dijelovima. U e, dokumentu iz travnja referira se na nezadovoljstvo i e, kanjak iluzije evropskih e, građanika, građana u političare da su prilično očajni, da je to vidljivo i rekla bih da ono što imamo je odbacivanje europskog projekta kao cjeline, a ne samo političkih institucija u kojima se e, taj europski duh očituje. Znači radi se o potpunom odbacivanju. Ja mislim da se zavaravamo. Radi se se i o gospodarstvu i o političkom stavu, a to je doneklo, donekle doseglo vrhunac u pregovorima između institucija. A sada kad govorimo o glasovanju o izlasku e, Ujedinjene kraljevine iz Europe, Brexit, ako dođe do Brexita, doći će do demokratskog izraza europske volje koja se ne može ignorirati radi se ne samo o nacionalnom suverenitetu već o popularnom suverenitetu puno je britanskih političara i vođa koji su koji zastupaju Brexit i o tome govore znači postoji e, između, između demosa i kratosa između ljudi i vlade i mislim da je to žalosna situacija Imajući sve ovo na umu, postoje jedno općenito nezadovoljstvo e, ljudi europskim institucijama koje nedovoljno reagiraju a komisija je u tome potpuno neadekvatna svojim ponašanjem, naročito u odgovorima na e, parlamentarne građanske inicijative. Komisija vjeruje da samo tri godine nakon stupanja na snagu je prerano da se govori o zakonodavnoj reviziji e, određenih zakona koji pokazuje koliko su e, institucije spremne osluškivati e, građane koji izražavaju svoje demokratska prava putem svojih tijela ono što komisija kaže svodi se na to da je prerano da se počne slušati glas naroda. Kad prelazimo na temu, kad govorimo o reformama, ja bih se zaustavila na jednoj e, stvari u kojoj se kaže da te digitalne tehnologije treba pomoći u poboljšanju upravljanja i procesu donošenja odluka. I ja bih sugerirala da izvjestitelj se ne zaustavi na tomo obzirom na krizu i demokratsko, demokracije u Europskoj uniji i zamisao ne bi trebalo biti samo upravljanje, već uglavnom e, sudjelovanje e, građana u tome upravljanju. To nije samo forma, već je to stvarno e, utjecanje na transparentnost tako da se građani ne osjećaju e, odbočeni u stranu ili kao da ih ignoriraju europska tijela. Do 10. travnja kad je bio naš zadnji sastanak, već sam rekla da je demokracija proces, to nije jednostavno konačni glas. Europska konstrukcija, ja vjerujem, mora biti izmijenjena i ova rezolucija je jako dobra prigoda da se to napravi. Europska konstrukcija u ovome trenutku se gleda kao vježbanje vlasti od vrha prema dnu. Treba zaštititi građanski suverenitet novim pristupom koji će ići od zdola prema gore, inače ćemo imati e, više Brexita, a ovaj Brexit će biti samo početak kraja europskog projekta kakav sad imamo. Hvala, gospođo Spinelli. A sada zeleni. Jeste li tražili riječ? Gospodin Šepling ima riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Oprostite, ispričavam se svima. Niste na listi izvjestitelja u Sijeni. Prvo dakle, govoriti gospodin Šepling. Hvala gospodine predsjedatelju. Nekoliko mojih e, razmišljanja o onome što nam je upravo rekla gospođa Spinelli, koja se neizravno e, e, tiče ovog dokumenta. Uvijek će postojati procijep između Demosa i Kratosa. Nikad to ne može biti jedna te ista stvar jer tu se radi o reprezentativnoj demokraciji. Veličina e, procipa je ono što je važno politički, a naročito kad se e, radi o inicijativama europskih građana. Znam da ovo nije dio ove rasprave, ali ja sam bio izvjestitelj i imam dosta dobre informacije da komisija je odlučila da ovaj instrument stavi na led, što znači ne žele o njemu ništa znati, jedino mogu nagađati da je to situacija, znači jako me zanima kada potpredsjednik Timmermans dođe, to će biti moje pitanje njemu. A pređemo sad nešto drugo. Mislim da je ovo odličan e, dokument koji je gospodin Haroget sastavio. Ja mu čestitam kao i mnogim pridružujem sa drugim čestitkama koje je primao. Nekoliko e, četiri kratke tehničke stvari. Prvo, ja bih više naglasio, naglasak postoji, ali više bih naglasio E, internetsku sigurnost, odnosno sigurnost upotrebe interneta. Iz onoga što čita, ja nisam stručnjak za te stvari, ali bilo kak, e, koja sigurnost može biti ugrožena i to je, čini mi se, temeljna činjenica e, internetskog svijeta. Mislimo da to trebamo uzeti u obzir i naročito ako građani budu koristili internet. Drugo, cijeli elektronski svijet je podložen vrlo brzim tehnološkim promjenama svi znate da postoje sada pametni telefoni koji prije nekoliko godina uopće nitko nije o njima ni sanjao podsjetimo se pisaćih strojeva, neki među nama ih nikad nisu vidjeli, dakle ne možemo nagađati u kojem će smjeru tehnološki napredak ići i kako će odjedanput ono što koristimo danas postati zastarjelo. To se ne radi o linearnom procesu, već upravo suprotno, to, to su nelinearni procesi, a demokracija i politički život traže određeni stupanj stabilnosti. Ako ništa drugo, vaš rad, radni dokument mora uključiti tu potuškoću da se moramo cijelo vrijeme kretati, ako ne trčati da bismo ostali na istom mjestu e, sa tehnologijom. Inače će će ljudi koristiti tehnologiju koja će biti zastirala i više neće funkcionirati. Pitanje obrazovanja je postavljeno, ja bih ga postavio malo drugačije, to je unapređenje vještina ali to se povezuje sa onim što sam upravo rekao o tehnologiji i povezuje se također sa promjenom koja, koja se događa u cijelom društvu, a govorim općenito o zapadnoj Europi. Ne radi se samo o starenju populacije, to nam je svima poznato, nego ljudi koji su danas 30 godišnjaci vjerojatno će doživjeti stotu. Znači cijeli demografska ravnoteža društva će biti puno starija nego što je danas 50, 60% e, stanovništva koji će biti stariji od 70 godina, kakve će im biti kognitivne sposobnosti, ne znam, ali sa te točka gledišta Pretpostavljam da će poboljšanje vještina da, građani traže, odnosno e, zahtijevati će se od njih određeni stupanj tehnološkog znanja što nekad nije bio uopće se ne dovodilo u pitanje. Kada se bavimo poslom koji radimo to je zapravo dio procesa koji nema kraja, nema finalnosti kao što nijedan proces e, na svijetu nema e, završnu točku. To su procesi traju. Hvala. Gospodin Lapije. Prvi puta se javlja za riječ. Dobro, došli na naš sastanak. Afko. E, hvala gospodine predsjedatelju. Vi Oprostite što sada uzimam riječ po prvi put u ovome odboru. Ja sam zamjenski član, ali ovo je izvješće koje je napravio naš kolega i ja sam ga pročitao, nemam puno toga dodati onome što su e, kolege rekle o izvješću do sad iz moje skupine naime. Samo da e, vas upoznam o tome što se događa u mojoj izbornoj jedinici 9000 e, stanovnika, 50% je francuske teritorije povezano s gradovima, ali puno selaca i zaselaka. Nemamo luksuz da razmišljamo o elektronskom vladanju, pristupu elektronskim medijima, jer mi nemamo fizički pristup internetu. Takva je moja izborna jedinica, da pače nemamo nikakav pristup internetu, a ne samo kvalitetnom internetu. Prijedlog koji ste dali na, na kraju na e, stranici 5 govorite o pomoći da se premosti e, digitalni jaz i pristup za sve teritorije, ne samo za sve građane, već za sve teritorije čak i ako su e, slabo naseljena područja ili daleka. Znači kad govorimo o luksuzu i kad govorimo o sigurnom internetu, to nije luksuz koji imamo u velikim dijelovima u moje izborne jedinice. Ako to korelirate, tu pomisao korelirate sa nekim ishodima E, izbornih, e, izbora i glasova i povežete to sa kartama, vidjet ćete, nije to jedini razlog, ali zapravo vidjet ćete da što ste više isključeni od pristupa određenim novim e, tehnologijama, možda na vas nema utjecaj čak ni emigracija zbog e, toga gdje živite, ali ako nemate pristup modernom gospodarstvu, ako se poduzeće ne može uključiti i imati e, pristup svemu što mu treba, onda se tako i građani osjećaju kao građani drugog reda. I jednostavno ne mogu postati ono što nazovimo e-građanima. Hvala. Gospodin Anderson imate riječ. Hvala. Jedna od stvari koje treba puno jasnije naglasiti, a razmislit ćemo o tome kako to napraviti, kako to formulirati, su šanse koje e-demokracija daje građanima da izraze svoje gledišta o političkim procesima i političkim ishodima, da uđu u taj politički proces. Danas imamo sustav u kojem javni interes nije uvijek tako jako zastupljen i jak kao neki posebni interesi u procesu političkih promišljanja. Ako postoje specijalni interesi i ako ste spremni platiti lobistima puno novaca, onda će se vaš glas čuti na najbolji način, s najboljim argumentima, u najboljem trenutku i onda ste u prednosti. No, ako imamo informaciju koja je dostupna, koja se može pročitati na internetu, onda će to omogućiti koalicijama građana da se i njihova glas čuje. Dakle, Dobar e, e, sustav e-demokracije bi bio način da se e, teren učini manje nagnut u prilog specijalnim interesama i to bi bilo jako dobro, zar ne? Što, se tiče e glasovanja mislim da je to nešto mm, dobro, ne, slažem da je to užasna ideja i da je gotovo nemoguće mm, primijeniti na siguran način. Znam da postoje različita gledišta u ovome odboru, da želimo da se postegne uravnoteženo stajalište. I mislim da u ovome tekstu dolazimo do toga, ali želio bih dodati jednu stvar ne samo da je vrlo važno da e, izbjegnemo prevaru koja se događa u elektronskim sustavima, ali e, moramo ako se koriste elektronsko glasanje, ja nisam za to, moramo naći način kako da e, pridobijemo povjerenje građana u elektronsko glasovanje jer ako recimo imate izbore i imamo sustav elektronskog glasanja koji je građanima teško razumjeti, teško im je razumjeti e, kako je to sigurno jer kriptotehnologija nije nešto što je uvijek najlakše objasniti ljudima. Onda možemo imati vrlo ružnu e, političku situaciju recimo ako su glasovi vrlo e, ako je situacija gotovo neriješena, e, ljudi moraju vjerovati, imati povjerenja u elektronsko glasanje. Zatim imamo pitanje koje je malo periferno, ali u osnovu je ovo je dobar tekst i komentari će svi biti više manje periferni. Na početku se govori nešto o potrebi da se reformira izborni sustav kako bi javnost e, imala jači glas u svemu tome. To zvuči dobro, ali što to znači? Znači li to da, na primjer, da bismo trebali imati nove pragove, da su sustavi mali, da bi se neke izborne jedinice trebalo ukinuti. Znate li to da bi e, sustav glasovanja trebao biti personaliziran i više personaliziran kao recimo u Švedskoj? E, stvari se razvijaju na prilično čudan način u, posljednjih nekoliko desetljeća. Mislim da je to sve dosta loša ideja. Ja bih više volio da se držimo glavnih točaka ovoga izvješća koje je zapravo posvećeno e-demokraciji. Da pokušamo izbjeći fraze koje zvuče dobro, ali možda ih nije baš lako protumačiti. Ali želio bih svakako zahvaliti e, izvjestitelju na odličnom radu. Hvala. Gospodje Perseh, Hvala. Ja bih također željela čestitati Ramonu na odličnom radnom dokumentu koji nije mm, konačni tekst, ali da mu omogućava da o njemu razmislimo i mislim da nam je e, pružio sve što nam je potrebno za objektivno razmišljanje, a to je jako puno. Rasprava je vrlo teška, ali mislim da je važno zadržati različite faze kretanja prema potpunom korištenju digitalne opreme i tehnologije. kako bi Europska unija mogla dobro funkcionirati, odnosno kako bi mogla funkcionirati demokracija općenito, kao što je gospođa Spinella rekla, instrumenti demokracije mogu, bi, mogu biti korisni, ali nisu e, potpuno rješenje, kao što je netko rekao. Instrumenti su samo dio e, demokracije postoje instrument i postoji poruka, a kompleksne se poruke vrlo teško prenose. Možete ih preneti samo djelomično. Na sastanku nakon Brexita, kad budemo razgovarali o referendumu, možemo se pozabaviti i drugim idejama. jer <clears throat> tu se radi o prednostima i nedostacima, <clears throat> ali mislim da će najvjerojatnije e, doći do rasprave o nekoliko e, točaka o kojima već sad možemo napraviti procjene. Recimo vlada i postojanje digitalnoga procijepa, ako taj digitalni procijep e, nastavi, stvari će se pogoršati. Naš cilj mora biti da javna administracija e, u potpunosti koristi e, digitalne instrumente kako bi svima nama život bio lakši. tako da se stvari mogu raditi online <clears throat> umjesto da ljudi šalju puno papira. Stvari bi bile lakše, znači moramo omogućiti i olakšati e, pristup javnoj administraciji, odnosno birokraciji. Svako pojednostavljenje je dobro, naravno, ali to je nešto što se već događa, ali može E, neki, neki ljudi mogu zaostati u svemu tome ili iz tehničkih razloga jer im e, nemaju <clears throat> dobre veze odnosno potrebno je nekoliko sati da se stvari e, instaliraju ali veze pucaju Znači, postoji dalje digitalni procipe jer ljudi moraju naučiti o tome kako koristiti digitalnu opremu. E, vlada je vrlo važna jer postoji taj dvostruki procip, jedan je tehnički, drugi je kulturni. To može e, to se može koristiti čak i za kompliciranije demokratske procese. Naravno, kad govorimo o <clears throat> elektronskoj upravi, to je temelj Evropske unije obzirom da imamo 28 e, država koje se kreću prema gore, ne prema dolje i 500 milijuna e, e, stanovnika koji će biti ljudi koji ćemo e, morati demokratski konzultirati. To se može jedino online. Ali mislim da i u tom smo u vrlo ranoj fazi, u samim povojima, jer postoji potencijalni prostor za e, rast korištenja e, online tehnologije koji će omogućiti ljudima da grupno odgovaraju ali na tome će trebati puno raditi tako da svi ljudi mogu pristupiti e, informacije online a ne samo najpametniji Znači bolje korištenje instrumenata koji su nam raspolaganju e, građanske inicijative da e, stvari budu jednostavnije su također nešto što bi trebalo biti dio ove rasprave i konačno e-demokracija je nešto najsloženije u ovoj raspravi jer digitalna oruđa i alati nam omogućavaju ono što nazivamo direktnom demokracijom uz razliku od nešto tradicionalnije ideje demokratskog predstavljanja. E, reprezentativna direktna demokracija može živjeti bok uz bok uz e, tradicionalna reprezentativna tijela. To imate u Švicarskoj gdje imate jedno, a ali imate i drugo, a to je kompleksni direktni e, glas koji omogućava, omogućava e, građanima da se povežu i da daju svoje mišljenje do te mjere da, se, da mogu mijenjati Ustav svojom zakonodavnom inicijativom, ali govorimo o maloj zemlji u kojoj postoji dugačka demokratska tradicija. I tamo se stvari također mijenjaju. Povećanje populizma se događa u, za vrijeme kriza, naročito ekonomskih e, kriza. U tom trenutku e, ljudi se e, počinju platiti demokracije jer smatraju da to vodi do gospodarske krize s kojom smo suočeni i koja još uvijek nije završila i to se može strukturirati na švicarski način. To nije online demokracija, ali može koristiti ista oruđa. A to može biti opasno u vrijeme krize. Kad se sve odvija kako treba, kad nema problema, onda ljudi misle prije nego što daju svoj glas. No kada stvari idu loše, kada dolazi do kršenja prava pojedinaca ili e, manjina ili povrede prava habeas korpus. to se događa kada razvijete ova demokratska e, oruđa u 28 zemalja koje imaju različite e, gospodarske prilike. To ne znači da ne trebamo pokušati. Moramo to napraviti Gospođa Spinelli je govorila o demokraciji koja ide od zdola prema e, gore. Ja dolazim iz male e, lokalne zajednice, moje porijeklo e, iz regionalne uprave. Za mene to znači da ako ste samo online i ako nemate E, dobre filtre a koji se postavljaju za vrijeme e, izravne rasprave gdje ćete slušati manjine kao dio e, procesa donošenja odluke, dolazite u veliku opasnost. To može biti jako opasno kao što smo vidjeli. Ne mislim da demokratske institucije mogu izbjeći ovu situaciju. Znači moramo na ovome nastaviti raditi i bilo bi dobro kad bi se mogli poduzeti neki eksperimenti kao što se sugerira u izvješću. Trebali bismo možda početi nekim eksperimentima samo da vidimo kako direktna demokracija i njezini mehanizmi mogu raditi pomoću novih instrumenata koje do sad još nitko nije potpuno pratio da vidimo gdje to može funkcionirati, a gdje se mogu pojaviti najveći problemi. Ali trebamo biti oprezni jer E, sociologija masovnog e, ponašanja, recimo u 20. i 30. godinama su se poduzeli e, eksperimenti sa masovnim pokretima koji su izbjegli kontroli, a online se to može čak dogoditi i brže. I imamo manje janstava i manje šanse da to primijetimo na vrijeme. Znači to je nešto što me brine. Ne mislim da bismo trebali obustaviti e, koristiti ova oruđa, ali moramo pokušati eksperimentirati da vidimo kako glavni elementi demokracije e, mogu e, funkcionirati moramo moći konzultirati ljude, čuti što misle i moramo poštovati plava manjina. Također možete vidjeti što, misli većina, ali jamčenje prava manjine je nešto drugo. Glavna opasnost u tome kao što možete vidjeti iz nekih e, pokreta mislim da je ono što parlament misli vrlo važno i stoga mo, u ovom odboru moramo o tome razgovarati. Mislim da ovo nije zadnji put da o tome raspravljamo o svim tim stvarima. Moramo početi eksperimentirati i eksperiment neke vrste bi mogao biti početak e, e, da vidimo kakvi će biti tehnički problemi. Hvala lijepa. Osobito želim zahvaliti izvjestitelji Nu. A i izvjestiteljima u sjeni. Imam osjećaj da smo vrlo blizu toga da e, iznađemo e, konsenzus. Očito morat ćemo pogledati vrlo konkretne prijedloge. One kojima je cilj šira, šire političko sudjelovanje. Što se tiče vremenskog e, rasporeda, dajem riječ gospodinu Haurinu. Hvala, predsjedavajući. Vrlo kratko želim zahvaliti kolegama na doprinosima. Svi su vrlo značajni. Ovo je bila vrlo e, bogata rasprava sa stvarnim doprinosima, sve sam ih zapisao. Gospodin Šepfrin, gospodin Preda, kolega iz EPP iz Francuske. Mogao bih možda malo više naglasiti neke e, ideje. A dva dokumenta koje danas imamo, iz odjela za studije EPP-a bit će vrlo korisni. Za prvu inačicu izvješća mogu uzeti nešto iz tih dokumenta, staviti u moj. E, u ovoj raspravi nisam mogao ući u onoliko dubinu koliko bih htio. I novi dokument koji ćemo E, izraditi danas mogu bi e, možda riješiti neke od zabrinutosti koje smo danas čuli. U svakom slučaju vodimo raspravu o ovoj ideji koju gospođa izlaže da ovo izvješće zapravo treba sagledati e, dubinske razloge za ove osjećaje protiv Europe, e, to što više nismo očareni Europom, e, što smo se probudili. Mislim da je to važno. Želim reći, osobito to govorim Barbari, kako ovo izvješće zapravo nije toliko ambiciozno ne možemo riješiti sve probleme demokracije korištenjem tehnologije. Moramo biti oprezni kao da, kao što je rekla Mercedes, e, to radimo. Svakako e, ćete se složiti sa mnom, Barbara, problemi ovog osjećaja protiv protuevropskog osjećaja, taj nacionalizam koji se ponovo budi u Europi, a koje vidimo u tim različitim pokretima, pokretima građana koji kažu ne Europi, Brexit i tako dalje. Sve je to e, ogroman zadatak kako pokušamo sve to riješiti. I da budem potpuno iskren, sve što ja pokušavam učiniti u mom izvješću je poboljšati demokraciju korištenjem e, e, informacijske tehnologije. Mislim da je šteta što mislim da je to šteta, ali čućemo rezultat. i vjerojatno će to sve skupa e, događaj. Ali nadam se da ćemo imati priliku govoriti o ovim točkama koje ste vi spomenuli možda u obrazloženju izvješća, ne baš u samom e, tekstu izvješća, nego u obrazloženju. I upravo e, bi e, tamo htio malo više politički se e, očitovati. E, pokušavali smo e, pronaći ravnotežu, to je dobro rekao gospodin Anderson, između prilika i rizika. Ovo je rasprava u kojoj, ovisno o tome na što stavite naglasak, izvješće može značiti jednu stvar ili drugu stvar. Ako idemo predaleko sa rizicima, onda ćemo zapravo nećemo moći iskoristiti sve prilike. No ako napušemo, da to kažem, prilike, ako će, smatramo da će sve biti fantastično, a da ne procijenimo i rizike koji idu s to, e, različite stvari koje nas dijele ili zloporabu informacija, ako ne postignemo pravu ravnotežu, to će izvješće biti samo e, lijepe riječi. E, htio bih da e, postignemo tu ravnotrežu, da otvorimo istinska pitanja za raspravu o otvorenom pitanju koje je doista vrlo novo. Upravo je takva vrsta rasprave tek počela, ali svakako će se i nastaviti. Nedavno sam i sam pročitao jedno izvješće o tome. E, kazalo je e, da ljudi koji su sada rođeni mogu živjeti 140 godina. E, što želim time reći? Pa to da zaista ne znamo kako će izgledati svijet u budućnosti sa ovom geometrijskom progresijom tehnoloških promjena sa većom brzinom. Dakle, pokušala sam izraditi dokument e, za koji se nadam e, e, da ga svi kolege mogu podržati. Ako ga ne podržavate, možete podnijeti amandmane na njega. Zahvaljujem na doprinosu svim zastupnicima i svim klubovima. Hvala. Hvala lijepa. I ja također vjerujem da je konačni učinak ovog izvješća da će se zapravo pretvoriti u vrlo konkretne prijedloge. Što se tiče vremenskog rasporeda, 29. E, rujna ćemo razmatrati e, nacrt izvješća. 13. listopada je e, rok za amandmane. A sada idemo dalje na točku 9. Proračunski kapacitet eurozone. sada zapravo raspravljamo o nacrtu mišljenja i o amandmanima. Prvo ćemo imati, prva razmjena mišljenja e, odbila se u travnju. Gospodin Polo Rangel, e, njega će zamijeniti e, gospodin Predako je ovdje. Evo i dajem mu sada riječ. Hvala lijepa. Pročitat ću tekst uh, koji sam dobio od svog kolege gospodina Ranžela. On je rekao e, da je nacrt, AFKA nacrta mišljenja e, e, predočen na e, zadnjem odboru za razmjenu mišljenja. E, naglašava se da je uspostava proračunske kapacitete u europskoj zoni se razvila e, u okviru europskog okvira i ona je potrebna za Europsku monetarnu uniju. Što se tiče sadržaja, rečeno je da se u nacetu mišljenja izražava potpora uspostavi proračunskom kapacitetu eurozone prema obvezama iz članaka 30.10, 30.11 i 312 e, treba iskoristiti sve mogućnosti koje nude ti članci, ali i drugi članci financijskih propisa i financijskih pravila. Isto tako se izvješće bori za demokratski legitimitet i suklasnost e, takvog proračunskog kapaciteta. E, tu se treba uzeti i obzir odnose između članica eurozone i nečlanica članica 7.6. E, bio je rok za amandmane, podneseno je 86 amandmana, oni su poslani na prijevod. E, gospodin Ranžer je zaključio kako slijedi, želim zahvaliti svim kolegama koji su podnijeli amandmane e, na njihovom radu. Obećajem da ću ih sve pročitati, pokušati sastaviti kompromisni tekst koji zadovoljava sva očekivanja E, poslat ću poziv za sastanak izvjestitelja u sjeni čim je to bude moguće hvala lijepa hvala s nama je gospođa Beris ona je izvjestiteljica za Akon odbor evo imate riječ <clears throat> Hvala lijepa. Zahvaljujem. E, članovima Ustava za ustavna pitanja koji su podnijeli amandmane. E, pregledala sam ih, e, stavila u različite vrste i sigurna sam da će izvjestitelj doći do uravnoteženog ishoda. Znam da su neki amandmani koliko ja to vidim, nedopušteni jer pobijaju, e, osporavaju samo postojanje eura pa vjerujem da neće biti ugrađeni u kompromisni tekst jer bi tu bio postojao rizik podrivanja tog stajališta. Postoji jedan broj amandmana u kojima se govori o o ulozi parlamenta i o tome što bi mogli napraviti odbori za ustavna pitanja, gospodarska pitanja, kako bi se došlo do jednog stajališta. Imamo tu jedan cijeli raspon niz e, amandmana e, koji bi omogućili odboru za ustavne poslove e, da iznese vrlo ograničeno, strogo stajalište. Mislim da znate kako se može članak 13 e, e, e, izbjeći? To može biti korisno u raspravi. Ja vidim kako se rasprava razvija. Naime, postoji jedan broj amandmana koje uvode tu ideju riznice. To se spominje u izvješću, a mogu vam samo svratiti pozornost na činjenicu E, da je vjerojatno da, će, e, da, je, da smo tijekom rada e, mi u nacrtu izvješća spomenuli neke ideje i primijetili smo, zabilježili smo da postoji ta ideja Europskog monetarnog fonda, Europske riznice. No, doći do, se do točke kad se treba izvršiti taj odabor odabir. A pristup e, koji je najbliži onome što želimo vidjeti, e, metode zajednice, je možda nešto do čega ćemo na posljedku moći doći, a to je da e, vidimo da se promiče ta ideja o riznici. No u ovoj fazi nisam sigurna Možemo li odlučiti ko je pobjednik na tom natječaju e, e, e, ljepotica? Mi istražimo različite opcije. Opcija koja bi se uklopila u tu proračun, taj proračunski kapacitet, nemojmo zaboraviti, da se upravo izrađuju i druga izvješća. Ima tu još jedna ideja koju smo vidjeli u nekim drugim amandmanima, a to je mogućnost utjecaja koja prističe iz sporazuma koji je postignut u veljači između jedine kraljevine i Europskog vijeća. Znamo da je ta zamisao jedinstvene valute Europske unije, eura, svakako jedno otvoreno pitanje koje da to diplomatski kažem, e, o kojem se govori u sporazumu iz veljače i koje bi stoga moglo biti nešto čemu bi ovaj odbor trebao raspravljati Svakako sam na raspolaganju gospodinu Revelu ako sa mnom želi proći eh, kroz eh, eh, detalje, ali zaista mislim nakon što sam pročitala 86 amandmana u ovoj fazi, samo sam se htjela malo na njih očitovati. Hvala lijepa. Vidim da je ovdje gospođa Breso. Želite li uzeti riječ, gospođo Breso? Želite uzeti riječ, ne? <laughs> On était seulement plus, plus deux, plus vous, trois. E, upravo Le qualité, le choses principale, le qualité. Ah. No, manje više smo uh, prošli kroz sve uh, dokumente. Mm, htio sam vidjeti da li želite uzeti riječ, ali to nećete. No, Hvala lijepa. Želim zahvaliti oboma e, izvjestiteljima. Čini mi se da je ovo izvješće koje, je, koje ima veze sa izvješćem gospodina Broka i gospođe Breso o eurozoni i strukturama. Sljedeći korak koji treba e, poduzeti je glasovanje, to će biti 12. srpnja E, glasovat ćemo o mišljenju na Avkovu, a 26. rujna glasat ćemo na odboru LID. U e, LID odborima e, na odboru za proračun i ekonom. A sada idemo na točku 10, provedbeno izvješće, izvješće o provedbi. o programu Euro za, eh, Europa za građane. To je nastavak programa koji se nekada zvao Europa građana, a danas imamo Europu za građane 2014. do 2020. Sastoji se od dva ključna dijela. Nekada je bio, se sastojao od dva ključna dijela. dakle 2014. i 2015. To su dakle dvije godine koje su već prošle. E, program je obuhvatio dva osnovna segmenta. E, shvaćanje, razumijevanje Europske unije, njene povijesti i e, raznovrsnosti, kao i promicanje europskog građanstva i poboljšanje uvjeta, za civilno i demokratsko sudjelovanje na razini Europske unije. E, dužnost mi je izraditi nacrt mišljenja e, za izvješće koje će izraditi odbor Kalče. Danas ćemo imati priliku održati e, prethodnu razmjenu mišljenja o toj temi. Mislim da naše mišljenje treba biti dosta e, sažeto i uglavnom treba govoriti o onim vidovima koji e, su u okviru nadležnosti AFKO-a, europsko građanstvo, budućnost demokracije, sudjelovanje i e, korištenje političkih prava u eu uniji. ja mislim da, u tom, da to mišljenje neće e, sadržavati samo sadržaj provedbe programa u godinama 2014. i 2015. nego će također uključiti neke preporuke koje se odnose na područja koja su od posebnog interesa za e, odbor AFKO. Dakle, to će biti neke vrste tematskih preporuka za porast političkog sudjelovanja u Europi. Mislim da naše napore treba objediniti jer mi smo završili dugačku raspravu o političkom sudjelovanju prije, samo prije nekoliko sati i o političkoj aktivnosti građana kad smo razgovarali o izvješću e, e-demokraciji. No, moramo pokušati također e, imati veći utjecaj na obrazovne i promidžbene e, projekte za građane. Htio bih da naše mišljenje sadrži i neke tematske dodatke koje zanimaju AFKO, tako da možemo utjecati na provedbu tog programa sljedećeg godina. Evo, e, tako sam ja zamislio e, da će izgledati e, to mišljenje. 29. rujna održat ćemo raspravu o nacrtu mišljenja 11. listopada je rok za e, e, dostavu svih amandmana a u studenom ćemo glasovati u KALT odboru. Oni će donijeti svoju odluku 5. prosinca. E, želi li se netko javiti za riječ? Ne vidim nikoga. Dakle,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 Yeah. Pa, so, okay. It's uh, Imamo li prijevod na, sa rumunskog? Da. Hvala lijepa. Hvala što ste mi pružili ovu priliku da izrazim svoje stajalište. Imajući na umu da će se održati referendum u jedinoj krajini, moramo razmisliti kako ćemo se nositi s ovim pitanjem Europe za građane. No, mnogo naših građana smataju da je Europa jako, jako daleko od njih, to je tako sada mnogo zemalja pogodnosti pripadanja Europske unije nisu nužno poznate građanima. Imamo dosta protueuropskih pokreta i zato mislim da je ovaj program od ključne važnosti, ovaj program Europa za građane koji je rođen 2006. godine, a projekti koji su financirani u okviru tog programa e, povećao se njihov broj od tada Imamo tu neprofitne organizacije i poboljšanje i važnosti civilnog društva i e, izravno mogućnost da oni pomažu europskom građanstvu. E, imamo e, dobre primjere europske suradnje, održivih odnosa koje se grade između gradova, kao što je tako u jednom uspješnom projektu. Proračun za ovaj program e, se mora povećati tako da se može e, ostvariti njegov puni potencijal, osobito u ovoj fazi kada smo u Europi suočeni s ovim e, kritičnim trenutkom. Moramo izgraditi pravilan europski identitet ako želimo da taj projekt nastavi postojati. Građani se moraju osjećati puno više uključenima u političke projekte i e, postignuća Europske unije e, do sada ostvarena moraju biti bolje e, predočene građanima. Ovaj program mora biti lakši za korištenje građanima, a isto tako i lokalnim vlastima i civilnom društvu, pa se evo radujem što ćemo izraditi nacrtog mišljenja i radim se dobroj suradnji. Hvala. Hvala lijepa. Hoće li još netko uzeti riječ o tome? Hvala. I ja mislim da ćemo zajedničkim naporima e, doći do dobrog mišljenja. Isto tako dijelim to mišljenje da nam je potrebno veći, bolji pristup izvorima, resursima jer vrlo jednostavan pregled provedbe programa nam pokazuje kako nevladine organizacije aktivne na e, e, europskoj razini dobivaju oko 100% sredstava za koja se javljaju. No međutim sudjelovanje i financijski doprinos nacionalnih organizacija je puno niži. Smatram kako bismo trebali primijeniti načelo subsidijarnosti i u tom pogledu. Ovaj program e, e, poboljšava ovaj vid e, raznovrsnosti treba se tu voditi računa i o nacionalnom i o lokalnom kontekstu. Kao što sam spomenuo, već sam, e, eto, već sam govorio o vremenskom rasporedu. U sljedećoj fazi ćemo raspravljati o nacrtu mišljenja 29. rujna. Hvala lijepa. A sada točka broj 11, posljednja. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta o pravnim rješenjima koje će omogućiti Europskom parlamentu da vrši svoju pravo na istragu. Ovdje imamo dosta složenu situaciju. Europsko vijeće nije započelo s nama raditi u tom pogledu. u kalendaru je predviđen sastanak sa vijećem i komisijom e, negdje e, na kraju rujna početkom listopada molio bih izvjestitelja e, Ramona Hauregija da nam da kratko obrazloženje sadašnje situacije i što nam vi predlažete. Hvala gospodine predsjedavajući. Biću kratak koliko god to moguće, jer već ste me slušali kad sam govorio o toj stvari mnogo puta. Također, imali smo sastanak koordinatora jutros, predsjedala je gospođa Hübner, i razmotrili smo prijedlog e, koji su sastavili izvjestitelju Sjenija samo hoću reći da e, je 18 mjeseci prošlo od kad smo mi pokušali u ovom odboru dobiti sporazum e, sa vijećem i komisijom o pravilima koje se primjenjuju na vršenje prava eh, Europskog parlamenta eh, na istragu o osnivanju istražnih povjerenstva. Dakle, u 18 mjeseci nismo uspjeli niti početi o tome raspravljati sa vijećem i komisijom. Vjerojatno eh, zbog toga što, uglavnom zbog toga što vijeće vjeruje da ako parlament ne pokaže da je voljan izmijeniti članke u kojima postoje ozbiljni pravni politički e, prigovori koje ima vijeće da tada nema smisla nikakvog svrhe započeti razgovor s nama. E, skupina izvjestitelja u Sjeni zajedno sa mnom odlučila je tu stvar e, predočiti koordinatorima i predsjedatelju, pa ćemo vidjeti što možemo učiniti kao mogući odgovor na takav stav je već imamo četiri prilike, jutro sam ih iznio, neću sada detaljno njima govoriti. Prvo možemo e, poslati prosvjed predsjedniku e, Šulcu u obliku pisma koji potpisuje gospođa Hiber gdje naglašavamo svoje nezadovoljstvo vijećem i e, komisijom time što nisu započeli pregovore i dijalog koji po našem mišljenju su nešto E, što oni imaju e, dužnost, pravno su obvezni to učiniti sa parlamentom o pitanju koji je izravno povezan sa europskim zakonodavstvom. Gospođa Hübner će bi napisala pismo predsjedniku Šulcu svojim riječima prigovarajući e, toj situaciji zahtijevajući političku odgovornost komisije vijeća. Druga je e, mogućnost da sazovemo sastanak AFKA sa vijećem i e, e komisijom koje pozovemo tako da njihovi viši službenici kažu svoje mišljenje za naš zahtjev E, i u, takvom otvorenom dijalogu mogu se sudjelovati nacionalni parlamenti. Treće, mogli bismo razgovarati sa nizozemskim predsjedništvom. Gospođa Hübner i ja već smo započeli taj proces, sastali smo se sa nizozemskim veleposlanikom i razgovarali s njim o toj stvari. I sastavili bismo jedan non-paper, neformalni dokument, u kojem bi bio izraženo stajalište parlamenta i njegova voljnost da se izmijene neki članci kojima su progovorili vijeće i komisija. To bi olakšalo taj početak razgovora s njima. I na posljedku postoji prilika ako pravna služba parlamenta smatra da je to dobra ideja, se cijela stvar dostavi e, e, Europskom sudu i oni mogu donijeti odluku i učiniti obvezatnim vijeće da započnu s nama pregovore. Hvala. Hvala lijepa što ste nam ovo predstavili i nakon ove četiri točke koje ste nam pojasnili, dakle te četiri točke koje su bile na dnevnom redu na sjednici koordinatora, nema više ni izvjestitelja u sjeni ovdje u dvorani. Radi se o deblokadi e, cijele situacije i kao što ste rekli e, nakon ljetne stanke ćemo se u rujnu e, ponovo susresti i imat ćemo sjednicu odbora sa na koju će doći zastupnici vijeća i komisije i nadamo se da će na našu inicijativu situacija biti deblokirana. E, sada točka razno. Ako nema primjedaba, hvala vam najljepša. Želim vam ugodnu poslijepodne večer.